predsjednik parlamenta. Ponovno nastavljamo sa zasjedanjem. Protokol jučerašnje sjednice na raspolaganju imate li napomena primjedaba? Ne vidim da imate, prema tome protokol je time usvojen i odobren. E od e, kluba zastupnika FFD sam dobio zahtjev za imenovanje u odbore.